Konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da radnopravni spor s upravom Europskog parlamenta kojim je jednostrano nametnula nove uvjete rada i dalje traje te da je ušao u treći tjedan. Unatoč brojnim ustupcima s naše strane uprava nije ni pokušala s nama stupiti u kontakt kako bismo riješili spor. Imamo poruku od prevoditelja.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 Možemo li točku 16 i točku 18 pomaknuti sutra na početak radnog dana? To će biti vrlo kratko. Gospođa Aguilera je na putu, a odluka koordinatora je nešto o čemu možemo glasovati. Dakle, 16 i 18 staviti sutra kao prve točke dnevnog reda. Biti će to vrlo kratko. 16 i 18 da idu prve na dnevni red za sutra. To je u redu ako nitko nema ništa protiv. Čini se da se svi slažemo, pa ćemo sutra radni dan početi sa točkama 16 i 18 gospodine Van Dalen. Zahvaljujem predsjedateljice. Ako sam dobro razumio, e, kada smo usvajali dnevni red za danas i za sutra, pokušao sam vas slijediti i u točci 17 vidim da imamo izlaganje znanstvenog mišljenja ICES-a u zatvorenom e, sastanku. A ja sad imam prijedlog, mislim da bismo trebali glasovati na ovom odboru, tako da bih e, rekao da bi sastanak trebao biti otvoren jer je tako uobičajeno u ovom domu, a o tome govornik treba biti upoznat. Molim vas lijepo da to stavite na glasovanje. Ta je odluka već donešena na sastanku koordinatora. Oprostite, gospodine Vandalen, mi smo već donijeli odluku na sastanku koordinatora. Gospodine predsjedate, gospođo predsjedateljice, protestiram, prosvjedujem, molim vas, saslušajte me. Protiv sam takve nedemokratske procedure, to je nedemokratski pristup, ne prihvaćam vaše objašnjenje, mislim da je nedostojno predsjedateljice e, odluke u ovom domu donosi odbor, a ne koordinatori i mi moramo odlučiti hoće li sastanak biti otvoren ili zatvoren i zato vas molim da to stavite na glasovanje. Ako to odbijete, napuštam sastanak u ovom trenutku i više se ne vraćam, ne prihvaćam ovo nedemokratsko predsjedanje. Vi dolazite iz kluba koji tvrdi da je demokratski otvoren i transparentan, a ništa manje demokratsko nisam doživio u svom životu. Tražim, glasovanje. Sutra ćemo imati raspravu o odlukama koordinatora, pa ćete tada moći govoriti. Ne, ne, ne, gospođo predsjedateljice, i dalje idete potpuno krivim putem. Radi se o koordinatorima, a to sada nije tema. Ja želim da na odboru sada glasujemo o tome hoćemo li izmijeniti dnevni red ili ne. To moramo raditi prije početka sastanka. To je sasvim normalno postupanje. So, um... I still pertain that uh, the coordinator... Dakle, odluka koordinatora koju smo donijeli jutros je valjana. Rasprava o odlukama koordinatori koordinatora biti će održana sutra pod točkom broj 18. Molim vas da poštujete sastanak, nemojte uzimati riječ prije nego što ste dobili riječ. Molim vas da poštujete moju odluku kako bismo mogli nastaviti s dnevnim redom. Gospodine Mato, ispričavam se. Mislim da je legitimno ovo što kaže Peter Van Dalen i upravo sam zato ja ranije predložio da razgovaramo o ratifikaciji odluka koordinatora. Zato ćemo Peter sutra imati mogućnost glasovati, prihvatiti ti ili odbiti dogovor prije no što se završi e, sastanak. Dakle, sutra će prva točka biti glasovanje o odluci koordinatora i onda ćemo tu odluku moći izmijeniti. Hoćemo li imati sastanak iza zatvorenih vrata ili ne? Odluka koordinatora mora biti izmijenjena od strane odbora. I zato molim da to sutra bude prva točka dnevnog reda gospodine Coburn. Ili gospodin Van Dalen možda može zamisliti da nizozemska napusti Evropsku uniju skupa s nama. Gospodine Serao Santos. I, I oni mogu otići. Oprostite, ja sam sada doista zbunjen. Ja sam bio na sastanku koordinatora i kao što znate zalagao sam se da sastanak bude iza zatvorenih vrata jer će predsjednik ices i doći s tom idejom. Mi smo ga informirali. A ako e, nemamo e, sastanak iza zatvorenih vrata, tada će ovi e, komentari otići u javnost, a to nam nije potrebito. Dakle, glasali smo Tri za otvoreni sastanak, dva za zatvoreni i dva suzdržana. Pa mislim da smo odlučili da će biti otvoreni sastanak. Zašto sada ponovno imamo taj problem? Nije li bilo glasovanje tri naprama dva Predsjedateljica. O tome ćemo raspravljati sutra prije podne. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda. Priopćenje predsjedatelja, točka treća. Nemamo priopćenja predsjedatelja. Idemo odmah na točku četiri. Odobrenje zapisnika sa sjednice od 24. travnja, 14. i 15. svibnja ove godine. Imate li primjedbi na odobrenje ili usvajanje zapisnika s navedenih sjednica? Nitko nema prigovor. Gospođo Bilbao, izvolite. Predsjedateljice, oprostite, ja nisam bila na sastanku koordinatora, ali mislim da je nužno e, izbjeći napetosti koje smo sada doživjeli. E, rasprava je bila oko toga hoćemo li imati zatvoreni ili otvoreni sastanak. Mi smo se suzdržali, ali se pitam, kompromis u ovom parlamentu, osoba koja dolazi, smatra da će govoriti na zatvorenom sastanku, Možda bismo se s njim mogli konzultirati, savjetovati, pitati ga može li govoriti na otvorenom sastanku. Jer ako osoba koja nema s tim problema, ne znam zašto bismo o tome trebali raspravljati. Možda uopće ne postoji taj problem oko kojeg raspravljamo. Možemo ga mirno riješiti i svi ćemo biti zadovoljni. Radi se o javnoj studiji, javnom mišljenju. Žao mi je što ponovno potičem e, tu raspravu, ali govorimo o promjeni dnevnog reda za sutra. Mislim da bi bilo puno, puno bolje postupiti kao što sam rekla i onda ne bismo imali ove napetosti koje proživljavam sada uz ovaj prijedlog. Prijedlog sam jednostavno učinila e, zato da vam pomognem. Uz dužno poštovanje Želite li nešto možda reći o točki četvrtoj? Usvajanje zastupnika sa sjednica od 24. travnja 14. i 15. svibanj. Želite li nešto o tome reći? Ne. Ukoliko na to više nitko ništa ne želi reći, predlažem da idemo dalje po dnevnom redu. Idemo sada na glasovanje. Na glasovanje mišljenje e, o vlastitoj inicijativi Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu EKR, ECR, gospodin John Fleck. Sastanak je održan 24. travnja. Rok za amandmane bio je drugi svibanj 2018. Imamo 121 amandman prošli tjedan. Izvjestitelji, izvjestitelji sjeni dogovorili su se o nizu kompromisnih E, amadmana i zato smo skratili e, popis amadmana za glasovanje. Hvala im na naporima, zaista su učinili sjajan posao. Pa krenimo odmah na glasovanje oko ovog mišljenja. So, compromise one. Oprostite, dakle krećemo. Kompromis četiri. Otvaram glasovanje. The vote, the vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 6. Ne, 69. The vote is closed. And it's been... Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis šest. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 82. Otvaram glasovanje. Odbija se. 84. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis sedam. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 8. Kompromis osam. Usvaja se. 104. Vote Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 105. Vote is Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 9. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodne izjave. Kompromis 1. Zatvara se. Usvaja se. Amandman broj 16. Šesnaest. Closed. Zatvaram glasovanjem. Usvaja se. Kompromis dva. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 21. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 3. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava 37.

Closing. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 49. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Cijeli nacrt mišljenja. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam. Čestitam gospodinu Flaku. Je li on ovdje? Da, ovdje je. Da, čestitam vam. Doista ste napravili dobar posao. Eto, hvala vam poštovane kolegice i kolege. Idemo sada dalje. Točka broja šest dnevnog reda se odgađa zbog odsutnosti gospodina Kadeka. Pa idemo na sedmu točku dnevnog reda, kontrola ribarstva. 30. svibnja komisija je usvojila zakonodavni akt u odnosu na direktivu 1224 iz 2009. vezano za kontrolu ribarstva. 11. lipnja koordinatori su dodijelili ovo skupini, e, odnosno klubu SID i gospođa Toma je izvjestiteljica. Danas će nas izvjestiti komisija o prvoj razmjeni mišljenja, tako da dajem gospođi Leni predstavnici komisije koja će predstaviti prijedlog. Izvolite i želim vam srdečnu dobrodošlicu. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem također e, izvjestiteljici Izabel Drago mi je što vam danas mogu predstaviti reviziju uredbe o kontroli ribolova kao i neke instrumente koji su povezani s našom politikom kontrole. Vjerojatno vam je poznato da je to sastavni dio naše politike, o, ribarstvene politike i bez kontrole ne možemo primijeniti mjere e, koje imaju za cilj ostvariti ciljeve zajedničke ribarstvene politike. Ovaj instrument je bio predmet evaluacije u sklopu refita te evaluacije revizorskog suda. A mi smo također održali rasprave ovdje u Europskom parlamentu na tu temu. Prema tome, e, temeljem svih tih rasprava pokazalo se da je uredba o kontroli ribolova donijela određene pozitivne rezultate kao što su razmjena podataka, harmonizacija, metodologija inspekcija i određene pomake u području harmonizacije sustava sankcija, no istovremeno smo konstatirali i neke nedostatke. Ti nedostaci su se posebno pojavili e, kada je riječ o sankcijama. Ustanovili smo da razina sankcija nije ista u svim državama članicama. U nekim slučajevima nije nema dovoljno odvraćajući efekt. Zatim smo uočili da neke stvari nisu bile obuhvaćene uredbom o kontroli zato što je ona donesena 2009. godine, a PCP je stupio na snagu nešto kasnije, tako da moramo isto tako obuhvatiti i te elemente, pritom mislim na obvezu iskrcavanja, na primjer. Pojavile su se također i neke nove politike nakon e, stupanja na snagu uredbe o kontroli. Jutros ćemo govoriti o strategiji za plastiku. Revizija ove uredbe mora obuhvatiti i takve aspekte prema našem mišljenju i moramo također voditi računa o novim tehnologijama. Od 2009. godine došlo do značajnog razvoja u tehnologiji, tako da su to sve stvari koje moramo uzeti u obzir. Revizorski sud nam je također ukazao na problem u području e, podataka o e, ulovu Naime, imali smo neka izuzeća, posebno za mali ribolov, tako da neke aktivnosti nisu bile obuhvaćene uredbom o kontroli ribolova i na taj način nismo mogli prikupiti sve podatke o ulovima. Iz tog razloga smo nakon odrađenih konzultacija odlučili predložiti neke izmjene e, uredbe o kontroli ribolova. Cilj je modernizacija te uredbe, zatim simplifikacija zakonodavnog okvira te unapređenje postupka prikupljanja podataka tako da oni budu pouzdaniji i da se uklone sve prepreke koje bi mogle biti na putu takvoj, takvoj kulturi kontrole. Na taj način bi gospodarski subjekti mogli imati jednaki tretman u europskim teritorijalnim vodama, ali i izvan njih. Mi smo, dakle, predložili ovdje nekoliko izmjena, navest ću samo najbitnije. Što se tiče izvršenja, prva tema iz ove uredbe, mi tu predlažemo pojašnjenje e, sredstava kontrole, zatim samog postupka inspekcija i digitalizaciju izvješća o inspekcijama, što bi trebalo omogućiti lakšu razmjenu informacija u sklopu inspekcija i to među inspektorima, a isto tako i među inspektorima e, dakle država zastava e, pojedinih država. Što se tiče sankcija, mislim da je to središnji dio naše politike. Kao što znate, e, povjerenik se obvezao na uspostavu odvraćajućeg sustava sankcija, što trenutno nije slučaj. Tako da mi predlažemo da se definira novi popis e, prekršaja e, koje ćemo definirati kao teške prekršaje, primjerice e, suprotstavljanje, odnosno ometanje rada inspekcije. Ako neki gospodarski subjekt odbije inspektore, to će se smatrati teškom povredom. Kako bismo mogli kvalificirati ove povrede, mi predlažemo određeni broj kriterija što bi trebalo omogućiti nadležnim tijelima da imaju jednake kriterije za kvalifikaciju tih povreda. To mogu biti kvantitativni kriteriji, primjerice neprijavljene e, količine ribe u kilogramima ili pak e, korištenje zabranjenih ribolovnih alata. Primjerice, ako koristite eksplozivna sredstva, evidentno je da je to e, povreda koja se mora kvalificirati kao teška povreda. Nažalost, svi znamo da se još uvijek danas koriste eksplozivna sredstva, posebno u Jadranskom moru. Poznato nam je da neki ribari i dalje koriste eksplozive. Tako da to bi nam omogućilo da imamo racionalni pristup kvalifikaciji tih e, prekršaja. Zatim predlažemo e, također administrativne sankcije koje bi se trebale moći primjenjivati odmah a to bi trebalo omogućiti da imamo određenu razinu sankcija, te novčane kazne bi trebale biti definirane kao trostruko veće od profita koji je ostvaren, a najviše pet puta veće od tog ostvarenog profita. Dakle, to bi omogućilo bolju harmonizaciju. Predvidjeli smo također i neke izvršne mjere. Te izvršne mjere već u određenoj mjeri postoje u nekim državama članicama, ali ovdje ćemo ih uvesti kao opće pravilo. Dakle, kada se E, ustanovi da je e, potvrđen, da je izvršena e, neka teška povreda, država, nadležna država može odmah dakle oduzeti taj ribolovni za nelegalni ribolovni alat i prekinuti takve nezakonite aktivnosti mislim da bi to zapravo imalo snažan odvraćajući efekt također predlažemo da se revidira e, sustav bodovanja, međutim da ga simplificiramo tako da se on na učinkovit način može primjenjivati i na kapetana plovila. E, predvidjeli bismo određeni broj bodova, što bismo također harmonizirali, a što bi omogućilo da se e, kapetanu oduzme dozvola u slučaju da se evidentira da je bilo više tih e, e, opetovanih teških povreda. Što se tiče druge teme, tu je riječ o kvaliteti podataka. Kao što znate, e, trenutno imamo sustav koji se temelji na kontroli putem satelita, ali moramo uzeti u obzir i nove tehnologije koje su se pojavile svako plovilo ima mm, GPS uređaj na brodu, tako da e, postoje i druga sredstva osim satelita i na taj način možemo e, koristiti neka druga sredstva osim satelitskog praćenja. Možda najvažnije što treba spomenuti jeste da komisija predraže da se ukinu sva izuzeća koja su se do sada primjenjivala, a koja su zapravo e, učinila e, činjenicu da su te kontrole bile kompliciranije i mnogi su zapravo mogli e, se provući i 60% naše flote nije moralo evidentirati ulov što je zapravo onemogućavalo učinkovitu kontrolu kvota, ali isto tako i ribolovnog napora. Dakle, komisija predlaže da svi instrumenti koji se tiču evidentiranja ulova, dakle logbook, očevidnici, e, dakle e, isto tako prodajni dokumenti da se primjenjuju e, elektroničkim putem bez ikakvih izuzeća i tu također tražimo da se primjenjuju e, elektronički sustavi. Reći ćete to možda može stvoriti probleme za male ribare. Razmislili smo o tome i mi smo predložili neke mjere u okviru novog EMFF-a što bi trebalo omogućiti upravo malim ribarima da se opreme novom tehnologijom. To znači i to u stopi od više od 100%, što bi njima, dakle omogućilo takvu činjenicu. To je jedan važan element ove nove reforme jer će to omogućiti e, ravnopravne uvjete za sve gospodarske subjekte i osnaživanje kontrole ulova, ali isto tako i ribolovnog napora. Što se tiče sredozemlja, mislim da će to biti posebno važno u tome dijelu E, kada je riječ e, o e, uspostavi učinkovitih mjera očuvanja stokova, budući da je mali ribolov, i mali ribolov imaju uistinu središnji značaj na sredozemlju. Što se tiče sljedivosti, mi smo pokušali simplificirati mjere koje se odnose na sljedivost. Dokinuli smo izuzeće koje se odnosilo na uvezene proizvode. Dakle, kada kupujete ribu u ribarnici, značete točno odakle dolazi ta riba, da li je ona uvezena ili je pak proizvedena e, unutar Europske unije. E, Značite točno dakle kako, u kojem dijelu je ta riba ulovljena i pomoću kojih ribolovnih alata. Tu ćemo ukinuti sve do sada postojeće e, izuzetke. Što, zatim što se tiče vaganja, tu smo također predložili neke mjere simplifikacije. Neće više biti nikakvih izuzeća, svi će se proizvodi od sada vagati, što će omogućiti i bolju usporedbu podataka, s obzirom da smo uveli i elektroničku bilješku, dakle trag o prodaji i na taj način e, ćemo bolje moći povezati sve te dokumente, što će omogućiti da se vidi ukoliko postoje neke neusklađenosti među podacima. Još jedan središnji element ovoga prijedloga odnosi se na dakle, elemente novog PCP-a. Neke stvari nismo uzeli u obzir do sada. Riječ je o izjavi obveze iskrcavanja. Kao što znate, to je još uvijek na snazi do 1. siječnja 2019. godine. Ovdje e, predlažemo da se postave e, kamere na plovila dakle ne na sve brodove, nego na dio flote koji se smatra rizičnim. Smatramo da će nam taj element omogućiti da efikasno kontroliramo količine koje nisu odbačene sukladno članku 15. uredbe o ZRP-u. Također e, predlažemo i kontrolu snage motora na brodovima do sada smo imali sustav koji je bio razmjerno složen, tako da smo ovdje predložili e, jednostavniji sustav što će omogućiti inspektorima da imaju uređaj na brodu što će moći kontinuirano pratiti snagu motora. Što se tiče sinergije sa ostalim politikama, spomenula sam e, dakle politiku koja odnosno strategiju prema plastičnim proizvodima, mi ćemo osnažiti svoje instrumente za prikupljanje podataka vezano uz izgubljene ribolovne alate, ukinut ćemo izuzeća i mogućit ćemo svim gospodarskim subjektima da prikupljaju podatke i dakle državi zastave e, dakle vezano uz gubitke, eventualne gubitke takvih ribolovnih alata. Imamo i neke odredbe koje se odnose na Agenciju za kontrolu E, ribolova. Kao što znate, to je jedan ključni element naše politike. Ona je trenutno zadužena za koordinaciju aktivnosti kontrole u vanjskim i unutarnjim vodama Europske unije i to omogućuje poboljšanje metodologije provođenja inspekcija, bilo da je riječ o inspekcijama na moru ili na kopnu. Međutim, ima ograničene ovlasti, tako da mi predlažemo da se njezin mandat proširi na zajedničke vode i na teritorij. Na taj način će agencija moći u potpunosti iskoristiti svoje ovlasti, a s obzirom da se do, sada pokazala vrlo e, ključnim elementom naše politike. To će omogućiti agenciji da pomogne komisiji i državama članicama u provedbi ove reforme. Također smo u ovoj reviziji uredbe predvidjeli da se povećaju proračunska sredstva agencije putem ugovora, što bi upravo trebalo omogućiti agenciji da ima svoje, dakle, brodove za patrolu i tako dalje. Na kraju želim reći još nekoliko riječi o uredbi NNN iz 2008. godine kojom je uspostavljen sustav Europske unije čiji je cilj obeshrabriti i e, onemogućiti e, neprijavljeni i nezakoniti ribolov. Mi predlažemo ovdje elektronički sustav tako da u bazi podataka evidentiramo sve mjere koje se odnose na catch certificate koji bi trebali postati u elektroničnom, elektroničkom formatu, a što bi trebalo olakšati kontrolu uvoza. Također e, predlažemo e, popis o teškim povredama samo u tu uredbu u kontroli, budući da je to središnji dio naše politike. Također smo predvidjeli lisabonizaciju uredbe o kontroli uvođenjem elemenata koji se tiču e, delegiranih akata. Evo, gospođo predsjedateljice, to bi bio kratki rezime naše predložene revizije. Mi smatramo da je ova revizija ambiciozna, ali i nužna kako bismo e, prevladali neke nedostatke koje smo zajedno s vama identificirali i kako bi ova reforma doživjela uspjeh i uspostavila e, odgovarajuće mjere za e, daljnji uspjeh e, ZRP-a. Hvala. Sada riječ ima zastupnica Toma. Izvolite. Merci, madame la Hvala vam, eh, gospođo predsjedateljice. Htjela bih eh, prije svega pozdraviti rad komisije na ovom eh, vrlo zahtjevnom dosjeu. Vidim da je tu bilo mnogo posla. Također smatram da je parlament glasovao za reviziju uredbe o kontroli ribolova, ne samo da je to najprilagođenije zahtjevima koji su pred nama, nego se to između ostalog smatralo kao da E, dakle, smatralo se da naprosto razina kontrole nije ista u svim državama članicama. Ova terminologija uredbe o kontroli je omogućavala državama članicama da rade svaka onako kako želi. Tako da je to proizvodilo napetosti među ribarima, budući da su se oni žalili, da su s druge strane granice kontrole manje stroge, dakle postoje jedan osjećaj nejednakosti i nepravde među ribarima, a ponekad i neučinkovitosti kontrole samog ribolova. Dakle, mi još jednom e, pozdravljamo ovaj prijedlog komisije. Premda za parlament ovo nije možda najpovoljniji trenutak Naime, mi u manje od godinu dana moramo organizirati glasovanje na plenarnoj sjednici i trijalog. Da, mi ćemo dati sve od sebe da to uistinu odradimo, ali to je pomalo nemoguća misija. E, danas ćemo čuti prve komentare koje vam mogu iznijeti kako bih e, pokrenula raspravu. Krenut ćemo od pozitivnih stvari, ako se slažete. Što se tiče pozitivnih stvari, rekla bih da moramo prije svega pozdraviti određeni broj mjera eh, kojima je cilj harmonizacija sustava. Dakle, ustanovljeno je da su takve mjere potrebne. Tu bih možda istaknula nešto što nije eh, i možda najzgodnije, ali to su sankcije Dakle, riječ je o harmonizaciji e, sustava sankcija, to mi se čini vrlo dobrim. Dakle, ako se ustanovi neka povreda, to će automatski značiti i određene sankcije. Mislim da je to dobro rješenje. Dobro, kasnije možemo razgovarati o tome kako su e, hijerarhijski definirane te sankcije. No, mislim da je sama ideja harmonizacije na europskoj razini dobra stvar. Zatim, ideja harmonizacije podataka. Mislim da je to vrlo dobro, da imamo sustav podataka koji će omogućiti lakšu razmjenu na europskoj razini. Dakle, da imamo sustav koji je usporediv i omogućuje razmjenu podataka, da ne bude više izuzeća u svezi s nekim e, aspektima kao što su kao što je uvoz, e, zatim proizvodni lanac koji je u nekim zemljama bio e, dakle u 100% kontroli, pod 100% kontrolom, a u drugima nije uopće bilo kontrola. Ovdje govorim o dakle čitavom lancu. To pritom obuhvaća i prometni sektor koji u nekim zemljama bio izostavljen. Zatim tu je isto tako i uporaba i praćenje novih tehnologija. Mislim da e, tu možemo unijeti neka pojednostavljenja. Pomoću bilo kojeg pametnog telefona možete koristiti aplikacije i čak i za manje od 12 metara nisu potrebni dodatni troškovi niti neki kompleksni alati. Kada je riječ o toj dubini od manje od 12 metara, mislim da je dobro da imamo alate koji su jednostavni. Što se tiče izvršnih mjera, dakle imam istu primjedbu kao i u svezi sa sankcijama. Neću sada navoditi sve pozitivne aspekte, ima ih još. E, dakle, rekli smo da, dakle, želim istaknuti da ima mnogo pozitivnih stvari, ali isto tako je pred nama još mnogo posla. Drugim riječima, parlament mora putem svojih amandmana dati svoj doprinos kako bi se tekst poboljšao. E, dakle, tu ću iznijeti nekoliko primjedbi. Kao prvo, to mi se čini možda i najvažnijim komentarom, moramo se pobrinuti da ova uredba o kontroli ribolova bude lako razumljiva kako bi se mogla odmah koristiti, kako bi ribarima bila jasna. Ne možemo imati uredbu o kontroli ribolova koja je svojevrsna enigma za ribolove, koja je isuviše komplicirana e, za laku primjenu. Kako možete poštivati pravo ako ga prije svega ne možete ni razumjeti? Dakle, to je već samo po sebi problem. U tom smislu treba uložiti značajne napore i slažem se s ovime što ste rekli na temu agencije. Mislim da nam agencija može pomoći u tome da nam predlože neke instrumente za simplifikaciju, dakle instrumente koji bi se stavili na raspolaganje ribarima, na taj način bi oni bili, mogli biti bolje upoznati sa svojim pravima i obvezama, tako da se izbjegnu kršenja prava i i povreda europskog zakonodavstva. U tom smislu mislim da su potrebni dodatni napori. Dakle, posebno što se tiče tih instrumenata simplifikacije, dakle jednostavnijih instrumenata koji će omogućiti ribarima bolje poznavanje e, propisa. Zatim, što se tiče sankcija, e, cijeli ovaj dio koji se odnosi na harmonizaciju mi se čini dobrim. Međutim, e, rečeno je da se sankcije nisu primjenjivale pa su sada postrožuju. Međutim, ne radi se o tome da se sada postrožuju sankcije, nego da se primjenjuju, da se provode, e, dakle, da ne bude nikakvih rupa u mreži. Prema tome treba dobro e, uspostaviti sustav kako bi se sve sankcije provodile. To ne znači nužno postrožavanje sustava sankcija mogu tu dodati još nekoliko primjera. Slažem se s ovime što ste rekli vezano s korištenje eksplozivnih sredstava, ali ako se uspoređuje obveza iskrca i uporaba eksploziva, mislim da se tu pomalo precijeruje, no dobro, razgovarat ćemo o tome u parlamentu i vidjet ćemo koje će biti stajalište parlamenta. Zatim, e, parlament je naime u dva navrata glasovao protiv e, stavljanja kamera na plovila. Vi ste to vratili u uredbu. Mislim da to ne pokazuje poštivanje za stajalište parlamenta. I nakon što smo to dva puta u glasovanju podržali, vi to vraćate, tako da mi se to ne čini pomalo spornim. Što se tiče ovih e, brodova koji su kraći od 12 metara, mislim da je dobro da se da, imamo harmonizirani sustav neovisno o veličini brodova pod uvjetom da se da instrumenti koje koristimo budu jednostavni, da budu, ne budu skupi. S obzirom da sam izvjestiteljica za MFF, ja bih rekla da je ovo prije degradacija sustava nego poboljšanje. Znam kako će se stvari odvijeti. E, prvu i drugu godinu će to biti besplatno, a onda kad to postane obveza više neće biti besplatno. Imali smo istu situaciju sa nekim drugim instrumentima u MFF-u. Dakle, nakon što su e, nakon što je uvedena obveza. Tako da mislim da je to dosta diskutabilno. Ja osobno smatram da e, tehnološke mogućnosti moramo prilagoditi dužini plovila i da ne ulazimo u nekakve složene skupe sustave koji nisu e, primjereni za plovila koja su dakle te veličine. Htjela bih još na kraju reći i tu ću sada zaključiti da ste vi odradili svoj dio posla komisiji. Što se tiče samog sadržaja, tu još ima dosta posla ne bi bilo dobro da ova uredba, e, da se ova uredba pretvori u uredbu koja propisuje samo sankcije. Hvala. Sada ću dati riječ ostalim zastupnicima koji žele uzeti riječ i molim vas da se držite vremena od tri minute, budući da kasnimo s dnevnim redom. Gospođa Nirjada, izvolite. Hvala vam lijepo, nastojat ću govoriti kratko, uglavnom se slažem sa onim što je rekla gospođa Tomas, no mislim da treba biti e, obvezno e, ono o čemu se ovdje govori, dakle ove sheme neovisnih promatrača kako bismo se pobrinuli da nema nezakonitog ribarstva i ribarstva o kojem se ne izvješćuje. Dakle, moramo imati e, odgovarajući pristup informacijama, moramo također imati informacije o brodovima koji plove pod zarastavama drugih država članica, a koje ribare u našim vodama. Recimo, to je iznimno važno za Irsku, gdje naši lokalni ribari kažu e, vidimo španjolske, nizozemske brodove i čini se da se nad njima ne provodi inspekcija, to nije pravedno i naravno to onda za male ribarske brodove predstavlja veliki problem problem. Također mislim na istraživanje iz 2015. E, učinka na socioekonomsku situaciju. To također treba uzeti u obzir. Mene birine pristup, jedinstven pristup za sve, jer ako imate veliko vozilo, e, veliku koću i imate male brodove, manje od 12 e, metara, hoćemo li doista primjenjivati iste kazne za jedne i druge? jer naravno postoji razlika za nekoga će to biti samo kazna, a nekog drugog će natjerati da propadne. Dakle, moramo kazne također na odgovarajući način odmjeriti. Ja mislim da ne možemo imati jedinstvene kazne za sve. Mislim da moramo oprezno štititi malo ribarstvo. Tehnologija poput pametnih telefona je sasvim sigurna dobra ideja i e, alati za pojednostavljivanje su odlična ideja u sklopu tih alata, međutim, treba misliti i na sljedeće. Ja sam e, upoznala mnogo ribara i pritom ne želim biti E, ni na koji način i podcjenjivati te ljude, ali želim reći da postoje mnogi ribari koji možda niti ne mogu čitati, imaju e, poteškoća sa učenjem, dakle e, nisu možda završili neke škole i naprosto nisu u stanju pročitati propise niti poznaju za njih. Također u Irskoj e, postoje odgovarajuća e, tijela koja bi morala imati ovlasti da provedu inspekcije nad brodovima iz drugih zemalja prije bilo kakvog iskrcaja ribe. Dakle, mislim da je važno da imamo iste uvjete za sve. Naravno, još uvijek nas čeka Brexit, ne znamo još uvijek kakav će biti učinak toga. To moramo uzeti u obzir. Znam da je to mnogo, mnogo posla još ali radujem se daljem radu na ovom izvješću. Mislim da je ono važno za naše male ribare. Hvala. Gospođa Aguilera, imate tri minute. Izvolite. Hvala, predsjedateljice. Vrlo sam zadovoljna što konačno dobivamo ovu mogućnost, ovu uredbu o kontroli. Zahvaljujem kolegici Izabeli Toma, bila je sjajna izvjestiteljica i doista imam veliko povjerenje u ovaj dokument, ali imamo određene vremenske probleme, probleme s vremenskim rokovima. Imamo jako puno zakonskih akata, to su vrlo važni akti, a vrijeme je kratko. E, naglasit ću ono što sam već i ranije govorila u ime Španjolske kontrola. Španjolska vlast, španjolska vlada već dulje vremena provodi stroge kontrole i zato nam je pravo ulakšanje imati ovu uredbu. Radimo na usklađivanju kontrola i na sankcijama. To je doista nužno. Ja ću samo naglasiti nekoliko aspekata, vrlo kratko, koje mi se čine posebno značajnim. Prvo, radi se o tome da trebamo pratiti kretanje ribarskog ili ribolovnog plovila. To će se sada primjenjivati na sva plovila, kako na velika, tako i na mala. I mislim da je to iznimno važan element. Zatim elektronički dnevnik ili očevidnik, to je temelj temelj kojim ćemo ukloniti onaj papirnati očevidnik. I na kraju kontrola obveze iskrcaja. To će biti poseban eh, predmet inspekcije i kontrole, pogotovo za jedan eh, broj plovila koje će imati i kamere. Mislim da je to važna mjera. Četvrto, trebamo imati ipak određeni prostor tolerancije vezano za ono što je plovilo iskrcalo i ono što piše u očevidniku. I na kraju rekreativni ribolov. Smatram da rekreativni ribolov i svi njegovi aspekti trebaju biti uzeti u obzir u zajedničkoj ribarstvenoj politici. Zato trebamo pojačati kontrole, imati dobar sustav izdavanja dozvola te imati nacionalni sustav kontrole. I na kraju uporaba informatičkih sustava koje će sadržavati bitne informacije o uvozu u Europsku uniju ribarskih ribolovnih proizvoda. To je dio e, na kojem smo doista, doista zahvalni. I zahvaljujem dakle e, izvjestiteljici, komisiji, jer doista ova uredba je bitna, ali brine me značajno povećanje administrativnog tereta. Administracija je nešto što je prilično opsežno. Hvala. Gospodine Mon, izvolite. Zahvaljujem. I ja ću se pridružiti čestitkama Europskoj komisiji koja je donijela toliko očekivani dokument. Radi se o doista složenoj temi. Naglasit ću samo neke teme. E, dakle, nadam se da ćete imati strpljenja zato što sam izvjestitelj u sjeni. Mislim da prijedlog sadrži doista neke vrlo važne i bitne elemente. Prvo, usklađivanje sustava kontrole, o tome smo govorili svi, radi se o važnoj temi zato što smo E, bili uvjereni ranije da ne postoje jednaka pravila igre za sve i da se barem kod nas e, neke nemjere ili sankcije e, primjenjuju različito od situacije u drugim zemljama. Drugo, Prijedlog sadrži neke vrlo inovativne ideje i kao što je Aguilera govorila, radi se o velikom administrativnom teretu, kako na samim plovilima i ribalima, tako i na državama članicama. Dakle, mislim da bismo trebali onda imati postupnu primjenu e, pojedinih odredbi što se tiče jačanja kontrole plovila koja su manja od 12 metara, dakle čini mi se da je kontrola dobra, ali mislim da maksimalno moramo pojednostavniti primjenu novih odredbi za manje ribare, manja plovila kako ne bismo imali pretjerani ekonomski teret. Moja država ima otprilike 7000 eh, tisuća plovila tako da ne bismo željeli da ove nove odredbe spriječe ljude u obavljanju njihovog posla. Mislim da sve treba biti napravljeno na jednostavan način, a istovremeno smatram da možemo dati neku vrstu evropske pomoći prijedlog da se u određeni postotak plovila ugrade kamere vezano za obvezu iskrcaja. Mislim da na to trebamo doista obratiti veliku pozornost. Radi se o tome da se zapravo zadire u intimni prostor broda. Brod je za ribare nešto poput njihovog doma. To je vrlo delikatno pitanje. Kamera koja će bilježiti iskrcaj neće riješiti problem. A koji je problem? Problem je da obveza iskrcaja predstavlja važan problem za mješoviti ribolov, pogotovo vezano za one vrste koje spričavaju ribolov. Kamerama nećemo moći olakšati primjenu određene norme koja nije jednostavna za primjenu. Tako da komisija treba tu potražiti druga rješenja za obvezu iskrcaja uz fleksibilnost i postupnost. A mislim da TV kamere ili slične kamere to neće riješiti. I na kraju kako ćemo riješiti ovo pitanje e, snage motora brodova čini mi se da e, veća snaga doprinosi i većoj sigurnosti broda. Dakle, ja svakako na kraju i podržavam veću kontrolu rekreativnog ribolova. Hvala vam. Ja ću biti koordinatorica za zelene. kako i meni će biti drago Izabel surađivati s vama na prijedlogu ove e, komisije. Imamo otprilike 25 odlomaka vezano uz režim kontrole. Kao što smo već čuli i mi slažemo e, i, i mi se slažemo da su neke stvari dobro postavljene, ali da je potrebno mnogo više napora vezano uz provedbu. U našem izvješću e, spominju se mnogi primjeri gdje treba pojačati provedbu, spomenut ću samo neke E, naglašavamo i potrebu da se usklade e, uvozi, dakle e, ako je uvoz odbijen u jednoj luci ne bi trebalo biti moguće da taj isti uvoz onda uđe na prostor Europske unije kroz neku drugu luku. Mislim da je to predložio španjolski kolega. Dakle, ako se za određenu uvoznu pošiljku zabranjuje e, ulaz, onda to treba biti zabranjeno svugdje. Zatim u odlomku 50. također se slažemo da e, treba poštivati standarde vezane uz inspekcije na moru. Naime, ribari se žale da ih se u nekim vodama kontrolira strože nego u drugima i slično. Zatim trebamo imati e, potpunu sljedivost e, ribe od e, broda pa sve do maloprodajnog lanca, inače ne možemo provesti kontrole. Trebamo potpune podatke o ulovu svih operatera, uključujući rekreativni ribolov. Danas je previše ribolovnih aktivnosti koje se uopće ne kontroliraju. Trebamo e, jedinstvenu razinu sankcija u svim državama članicama, zajednu definiciju toga što je povreda propisa Zatim trebamo bodovni sustav koji sve zemlje primjenjuju na isti način, to je osobito važno i trebamo sankcije koje odvraćaju, koje su proporcionalne. Sustav koji je pristupan eh, koji je dostupan komisiji i svim državama članicama vezano uz povrede zatim trebamo u potpunosti primijeniti dostupnu tehnologiju i e, imati mogućnost usvojiti novu buduću e, tehnologiju većina stvari koje se spominju u mom izvješćaju na vlastitu inicijativu ovdje su uključene, u njima se već govorilo, pa se radujem budućoj suradnji. Sada riječ ima gospodin Serao Santos, izvolite. Hvala vam lijepa. Želim također zahvaliti i komisiji na njihovom izlaganju Drago nam je vidjeti predložene amandmane trenutačnoj uredbi o kontroli ribolova, o kontroli ribarstva, oprostite, drago nam je što je gospođa Izabel Toma izvjestiteljica, ona je iznimno iskusna u ovom području, a također je i žena za sve nemoguće misije, pa sam siguran da će ovo izvješće također u konzultaciji sa izvjestiteljima u sjeni uspjeti uspješno zaključiti. I mi se slažemo kako treba poboljšati kontrolu e, ribarstva, ali jednako tako moramo omogućiti daljnji razvoj ribarstva. Ne želim sada podrobno govoriti o čitavom ovom dokumentu s obzirom na složenost e, različitih pitanja, ali naravno oslonit ću se na pristup Izabel Tomas. Što se tiče digitalne razmjene informacija o ribarstvu, mislim da se svi slažemo da je za potrebe kontrolnih aktivnosti i upravljanja e, potrebno uvesti poboljšanja i ta razmjena informacija može se provoditi u stvarnom vremenu. Međutim, kao što smo već mnogo puta na ovom odboru rekli, velik dio europske flote je flota malih ribara, ribara obrtnika i obvezivanje svih ribara da unose informacije digitalnim putem bilo bi eh, teško provesti. Čak i brodovi dulji od 12 metara na Azorima često nemaju eh, kabinu u kojoj bi se mogla staviti digitalna oprema. Dakle, način na koji korisnici koriste digitalne sustave i prilagođavanje digitalnoj razmjeni informacija biti će veoma složeno. Mislimo da bi za to trebalo zadužiti agencije za kontrolu ribarstva i za to su nam također potrebna određena sredstva. Znam da mi e, vrijeme e, ponestaje, e, samo u zaključku želim podsjetiti da smo u Portugalu sada pri kraju prve faze našeg akcijskog plana i da smo primijetili određene probleme te zato mijenjamo stvari na terenu. Hvala vam lijepo, gospođa Rodost. Zahvaljujem predsjedateljice. Isto tako zahvaljujem i komisiji kao i izvjestiteljima. Smatram da ćemo na kraju dobiti dobro izvješće, ali još ima puno posla e, do tog trenutka. E, zajednička ribarstvena politika promijenila se poprilično proteklih godina i mislim da se e, zakoni ili uredbe uvijek e, trebaju donositi jer postoje ljudi koji se ne žele pridržavati pravila i zakona. Zato su nam potrebite sankcije. Sankcije su usmjerene protiv onih ljudi koji smatraju da ne trebaju poštivati zakon ili naša pravila i zato smatram da sankcije trebaju biti stroge. A isto tako trebaju biti stroge i kontrole. Kontrole trebamo strogo provoditi. Jedino tako možemo razdvojiti žito od kukolja. Ali propisati čitav niz kontrolnih mjera, odnosno da jednog ribara kontroliramo pet puta godišnje, a ako ne, tada e, e, postoje neke druge mjere. Mislim da sankcije trebaju biti nešto što će ljudi osjetiti. Komisija je nešto i poduzela u tom smjeru. Mm, pogledat ću detaljnije te prijedloge kako bih vidjela jesu li oni dovoljni. No za mene je iznimno važno da u budućnosti države članice koje su dobile sankcije, da se to jednostavno javno kaže. Jer nema smisla nekome odrediti sankcije, a da nitko ne zna za to. Radi se doista o sustavu koji bi trebao kažnjavati one koji su učinili povredu ili pogriješili i da će to znati svi. Za mene je to važan korak. Na kraju, Želim vam ispričati malu anegdotu. Posjetila sam Irsku, Irske ribale, radilo se o ratu oko Oslića. Ja sam e, im govorila da će u budućnosti imati obvezu iskrcaja i e, pažljivo e, rukovati sa odbačenom ribom. A Islanđeli su mi rekli, molim vas, želimo na naše brodove i kamere i promatrače. I to ne zbog uredbe Europske komisije, već želimo to imati jer smo uspostavili da e, države članice samo e, iskrcavaju jednu veličinu e, oslića. Mi znamo da ta riba ima različite veličine, dakle radi se i o skušama, pa ribari sami žele pojačanu kontrolu. E, s moje strane mislim da bismo to trebali i učiniti. Hvala lijepa, gospođa Miranda. Hvala predsjedateljice, hvala komisiji na ovom prijedlogu. Doista imamo e, kolegicu Toma koja je osjetljiva na ta pita i koja je izvjestiteljica i to nam je jako drago. U tom smislu također i pozdravljamo prijedlog koji govori o kontroli sljedivosti, o e, samom plovilu i o sljedivosti proizvoda. Zato što mislim da veliki gospodarski subjekti trebaju biti kontrolirani u tom smislu. Kontrola treba biti provedena u cijelom lancu. No, s druge strane, čini mi se da još nemamo konsenzus oko ovog prijedloga, a to je činjenica pojednostavljenja procedura. Smatramo da su ribari tu da love ribu. To je njihova zadaća, to je njihov posao. Oni nisu nekakvi administrativni upravitelji. Dakle, trebaju imati normalne kontrole, ali i normalnu mogućnost zarade. Mislim da doista administrativan teret je velik. Imamo čitav niz administrativnih mehanizama koji predstavljaju veliku poteškoću. Jer e, mi imamo ovdje preko 4000 e, brodova koji su e, koji imaju zadaću biti opskrbljeni kamerama, što to čini malim ribarima, to ono, dovodi do velikih diskrepancija i neusklađenosti u cijelom sektoru. Biti će vrlo teško na male brodove instalirati takove informatičke mehanizme i, i, i kamere. E, mislim da ćemo se susresti sa vrlo kompliciranim situacijama. I na kraju, ako se e, proširi područje primjene FEMA, mislim da se trebamo jednostavno približiti stvarnosti, stvarnosti naših ribara, naše flote, jer smo u prošlosti doista trebali izraditi definicije e, ribolova i ribolovnih napora, a sada imamo neke administrativne mjere koje idu protivno tome. Slažem se da trebamo imati kontrolu, da trebamo jednako postupati prema državama članicama jer su neke doista gusari na moru. Dakle, učinak koji možemo imati na naše male ribare, to je ono što trebamo imati na umu. A isto tako trebamo obratiti pozornost na male ribare i na ekonomski učinak. Ne samo na ekonomski učinak, već i na fizički, logistički učinak i naravno na promjenu socijalnog sastava društva ili cijelog sektora. Hoće li uredba e, u tom smislu djelovati jer u ovom trenutku nije baš dobro primljena. Hvala lijepa gospodine Kun. Hvala predsjedateljice, hvala komisiji, hvala Izabeli Toma. Ja bih rekao da mi imamo već uredbu o kontroli, u mnogim slučajevima ju jako strogo primjenjujemo. Zato mislim da bi komisija trebala jasno reći koje mogućnosti kontrole već danas postoje. A naši ribari danas kad idu u, ribolov trebaju se javiti mobilnim telefonom, trebaju voditi elektronički očevidnik, kako sada još trebaju imati kamere, onda ćemo imati posebne agencije koje se time bave. Mi smo ih već posjetili. Radi se o automatskom sustavu identifikacije plovila identifikacija njihove lokacije. To vrijedi za velike, a za male oni se moraju odgovarajuće registrirati, trebaju ili smiju uploviti samo u određene luke gdje bivaju kontrolirani. Mobilnim telefonima se trebaju javiti, reći koliki je ulov koji će donijeti, a da bi se kvota postigla, treba ulov biti izmjeren elektronički udešenom vagom. Dakle, trebamo sada vidjeti koje se kontrole već provode. To mora znati komisija. Zato mislim da bi trebali napraviti situaciju, snimku situacije koju sada imamo kada ćemo početi primjenjivati elektronički očevidnik za plovila 8 metara, 12 metara ili više i tada ćemo imati cijeli sustav. Ako govorimo o kamerama CCTV, Izabel Toma je u potpunosti u pravu i o tome smo već odlučivali u parlamentu, ali o tome se može mm, i dobrovoljno odlučiti, možete dobrovoljno uvesti kamere, možete ribarima dati poticaj, da se u potpunosti daju nadzirati jer na taj način e, zapravo i štite kvote. A što se tiče snage motora, to nadilazi i moje tehnička znanja u ovom trenutku. Jer ako imam povlačnu mrežu, trebam imati snažniji motor. što ćete tu kontrolirati, to bi me baš zanimalo znati. Gospođo Leni, možda mi to možete još jednom objasniti. A što se tiče NNN ribolova, dakle nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, to možemo paralelno sa prikupljenim podacima kontrolirati. U Njemačkoj postoji takozvana aplikacija za određivanje dubine na koju možete loviti određenu ribu. To je toliko složen sustav E, svi su se samo uzrujavali, svi su nosili neke mobilne uređaje u, u, u ruci i s tom aplikacijom i to je doista bilo prekomplicirano. E, gospođo Bilbao. Hvala vam, predsjedateljice. E, već je rečeno puno toga što sam željela reći, ali važna je ova uredba u kontroli, o kontroli prije svega zbog e, harmonizacije sankcija i e, vrste povreda, jer povrede su se do danas različito kvalificirale u državama članicama. Imamo nove tehnologije i tu se možemo složiti primjenom novih tehnologija, međutim rastu i naše brige što će činiti naše ribarice da bi primijenile sve ono što je komisija predvidjela. Radi se o posebnom paketu o primjeni novih tehnologija u sektoru vezano za uredbu o kontroli. Mislim da bi tu trebali ostati realni imamo neke vrste plovila koje su toliko mala da doista te mjere nisu za njih učinkovite. Što se tiče stavljanja kamera na plovila, ja nisam za to. Poznajemo li bilo koji drugi sektor gdje tražimo da se instaliraju kamere da vidimo što ljudi rade dok obavljaju svoj posao? Mislim da je to pretjerano. A što se tiče kvalifikacije sankcija, želim skrenuti pozornost na činjenicu da na Jadranskom moru još uvijek ribolov se vrši eksplozivima. Što će države članice onda raditi vezano za ovu uredbu? Što će nam uredba ako se doista dozvoljava upotreba eksploziva u ribolovu? I onda se pitam E, kako te države provode ovu uredbu o kontroli, a to je jedan od većih problema. Nadalje, čini mi se da ovim prijedlogom, neću reći optužujemo, ali kontroliramo vlastiti sektor a imamo jako puno problema ne u našim državama nego u onim državama koje ne primjenjuju postojeće zakonodavstvo pa bih voljela znati kako će se to riješiti što se pak tiče sljedivosti tu se u potpunosti slažem e, istovremeno pitam komisiju uredba o kontroli i sljedivost e, je li komisija spremna braniti sljedivost do krajnje točke Dakle, od trenutka kada se nešto ulovi u određenom sektoru, kada se to proda, pa to slijediti do kraja, a slijediti i uvoz, jer je to jedno od pitanja koje nažalost nemoguće riješiti niti u komisiji, niti u parlamentu. Pa sam zato ponovno e, otvorila to pitanje. I na kraju postoji definicija koja kaže da će se sustavi kontrole ugraditi na brodovima koje se smatraju brodovima izloženima riziku. Što je zapravo to? Gospođo Nikolaj. Iako sam zatražila riječ na početku, imala sam tu povlasticu da saslušam sve kolege, E, inače, moja zemlja nema tako značajne interese u ovoj industriji, pa bih htjela zapravo ovdje potaknuti jednu ra načelnu raspravu. Ne mislim da, je, da sada razgovaramo o različitim pitanjima. Mislim da je stvar u tome da trebamo definirati načela na kojima počiva učinkovita i konstruktivna kontrola ribarstva budući da smo iz tog razloga i išli u izmjene postojećeg sustava. Dakle, u jednom načelnom smislu smatram da bi kontrola trebala imati i preventivnu funkciju. E, nije svrha kontrole samo sankcionirati i kontrolirati, nego i prevenirati i dati mogućnost industriji da se dobrovoljno prilagodi važećim propisima. Međutim, ne vidim mnogo takvih e, mjera u ovoj uredbi. Zatim postavlja se pitanje kvalitete same kontrole. Potrebni su nam zajednički standardi, budući da moramo osigurati konkurentnost unutar industrije, dakle na teritoriju Europske unije. I stoga mislim da trebamo regulirati zajedničke standarde u području kontrole ribarstva. Jedan od standarda je sama kvaliteta kontrole, a kvaliteta e, kontrole podrazumijeva profesionalizaciju samih inspektora, jer uvijek imamo problema sa kvalitetom određenih kontrola. Zatim moramo konstatirati da postoje neke zemlje u kojima kod kontrole ribarstva, e, dakle, su za to nadležna različita tijela, više nadležnih tijela. Mislim da trebamo jasno reći koja su najvažnija pitanja kada govorimo o kontroli. Zatim, e, treće pitanje je pitanje sankcija, odnosno kazni. Mislim da moramo poštivati neka pravna načela kao što su razmjernost propisanih sankcija, i njihova primjena. Ne govorim sada o... Ja nisam e, za e, represivan pristup, e, nego za jedan odvraćajući pristup. Mislim da je zatvaranje mogućnosti danjih aktivnosti prejaka sankcija i mislim da to treba biti popraćeno jasnim uvjetima i mjerama, dakle koje će biti jasne za sve sudionike, uključujući i države članice. Smatram također da je vrlo važno pitanje sljedivosti. Moramo osigurati određenu kvalitetu e, ribarstva za europske potrošače. Što se tiče suzbijanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova i nedostatka konkurentnosti, e, mislim da ima još mnogo toga, ali osobno smatram da ćemo moći o tome govoriti kada započnemo raspravu. Riječ sada ponovno ima predstavnica komisije, gospođa Leni. Nažalost imate samo tri minute, molim vas da se osvrnete na pitanja i napomene koje ste upravo čuli. Hvala. Euh, Hvala vam, e, gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem e, svim e, zastupnicima koji su iznijeli svoje komentare. Mislim da je vrlo konstruktivno ovo što komisija predlaže i ono za čime mi idemo je simplifikacija. Dakle, ukidanje izuzeća je prvi korak u smjeru veće simplifikacije. Provedba uredbe o kontroli ribarstva pokazala da previše izuzeća zapravo dokidaju samo načelo i prema tome mi smo, to se pokazalo se da, post, da je upravo to dovelo do nejednakog e, postupanja prema ribarima. Iz tog razloga komisija odlučila ukinuti sva e, izuzeća, bilo da je riječ o veličini plovila ili pak pravila o sljedivosti. Mi smo dokinuli i izuzeća koja se odnose na potrošače, na činjenicu da netko nema E, dakle račun za više količine već 30 kg, sada smo stavili 5 kg. To bi trebalo omogućiti vlastima da i mogu e, provesti efikasne inspekcije, jer kada imate previše pravila, onda države ne znaju koja pravila primijeniti. To je prva faza koja nam se čini ključnom, a druga faza odnosi se na nove tehnologije mi smo već ispitali neke nove tehnologije. Ja sam osobno u Beirutu, u Libanonu, prije 15 dana nazočila jednom, e, jednoj, dakle, jednom zapravo prezentaciji novih tehnologija. Mi imamo pilot projekte na sredozemlju koji se E, koje se primjenjuje na plovilima manjima od, e, koje su dužine manje od 12 metara i danas pomoću jednog čipa ili kutije možemo pratiti ribolovni napor, e, možemo pratiti plovilo, registrirane, registrirani ulov čak i slučajni ulov. Postoji jedan projekt u francuskom dijelu sredozemlja koji ide u tom smjeru, a testirali smo iste te tehnologije i u Libanonu. A budete li imali priliku nazočiti konferenciji o sredozemlju u rujnu, čućete demonstraciju kako se koriste ti, te nove tehnologije na manjim plovilima. Imamo također još jedan projekt na, dakle, koje se odnosi na određenu vrstu brodova. E, mogu se koristiti i pametni telefoni. Svi ribari danas posjeduju pametni telefon. U svakom slučaju, ova nova tehnologija će s jedne strane omogućiti bolje povezivanje sustava i pojednostavnit će rad upravi e, i na taj način će se uštedjeti novac. Jer ako imate centre za praćenje gdje se koncentriraju svi ti podaci, to omogućuje bolju racionalizaciju provjera i na taj način se može uštedjeti uistinu mnogo vremena i stvoriti sinergija između različitih instrumenata za kontrolu. Prema tome, ta druga faza je e, racionalizacija, treća faza je osposobljavanje profesionalnih djelatnika kako bi oni mogli e, shvatiti i naučiti nešto o tim novim tehnologijama tijekom obrazovanja. Mislim da postoji velika potražnja za time. E, prva reakcija e, stručnjaka je bila vrlo pozitivna, oni žele koristiti nove tehnologije, a što se tiče sankcija, slažem se da se pravna načela nisu promijenila sankcije trebaju biti odvraćajuće, ali isto tako i razmjerne e, što znači da ovisno o težini prekršaja se propisuje odgovarajuća sankcija i to se uzima u obzir sve. Da kako ako imate, ako je riječ o administrativnoj kazni, i, ako imate izvršnu mjeru, onda treba uzeti u obzir sve činjenice prilikom primjene e, kazne. Dakle, tu se poštuju osnovna pravna načela. Ono što mi ovdje predlažemo su minimalne sankcije koje uzimaju u obzir e, ostvarenu dobit. Primjerice, ako neki brod e, prikriva 100 tona, a drugi 2 tone, ne može se primjenjivati ista kazna, dakle ona mora biti razmjerna ostvarenoj dobiti. Što se tiče vremena, da, slažem se da je ovaj prijedlog vrlo ambiciozan i da će za to biti potrebno vrijeme. Mi smo to i predvidjeli, tako da imamo predviđeno razdoblje od 24 mjeseca za e, provedbu svih mehanizama. E, vrijeme je dragocjeno, mi smo započeli raspravu sa tvrtkama koje bi mogle uspostaviti tu, postaviti tu novu tehnologiju, da vidimo koliko je za to potrebno vremena i došli smo do zaključka da je ovo razdoblje dvije godine adekvatno. Mogla bih još nastaviti, ali ipak ću stati. Zahvaljujem vam svima i nadam se da ćemo moći nastaviti suradnju u jednom konstruktivnom ozračju. Hvala vam lijepo gospođo Leni, hvala svim kolegama koji su e, dali svoj doprinos u ovoj raspravi. Ovo je bila tek prva razmjena mišljenja, biti će još vremena za daljnju raspravu o ovim veoma važnim temama. Zahvaljujemo i komisiji. Ovime zaključujemo ovu točku dnevnog reda, idemo na sljedeću točku dnevnog reda a tu je riječ o nacrtu mišljenja o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada. Zaključila sam raspravu o toj točki. Molim vas, idemo dalje, biti će još vremena za... Onda vas molim veoma, veoma kratko. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. E, htjela bih samo zaključiti i zahvaliti kolegama na ukazanom povjerenju i reći da se nadam da ćemo moći e, odmah što prije početi e, zajednički raditi na ovoj temi, jer koliko sam shvatila, još uvijek nismo definirali raspored rada. Ovo zakonodavno mišljenje u veljači koordinatori su dodijelili klubu EPP, e, budući da gospođa Monteiro sada nije nazočna, gospodin Gabriel Mato izložit će u njezino ime nacrt mišljenja. Izvolite. Puno hvala. Žao mi je što nema kolegice, ona bi to puno, puno bolje napravila, ali radi se o e, bliskoj e, ulozi majke koja ju čeka, pa sam ja preuzeo sada njenu ulogu. E, prihvat isporuke brodskog otpada. Brodski otpad je sve veća ugroza našeg pomorskog dobra. Brodovi su odgovorni za otpad kojim one čišćuju naša mora. Veća razina zaštite jest cilj ove inicijative. Dakle, želimo zaštititi morski okoliš, želimo smanjiti brodski otpad i poboljšati djelovanje svih koji rade u lukama, uključno i u malim lukama, kao i u ribolovno-rekreacijskim lukama. Dakle, inicijativa se odnosi na sve i na sve vrste plovila. Logično je imati ovakvu inicijativu jer Europska unija ima za cilj zaštitu mora i zaštitu svih onih koji rade ili žive od mora. Radi se i o zaštiti radnih mjesta i naše mogućnosti za rekreaciju. Dakle, načelo jest da onečišćivač plaća ali ništa se ne čini na otpadu koji e, se rađa posredno ili neposredno pasivno. Radi se da trebamo poticati one brodove koje zovemo zelenim brodovima koje više poštuju okoluš. Tako da možemo imati određene aktivnosti koje bi tim plovilima donijela i određene financijske e, e, poticaje. E, trebamo dati dodatnu pomoć za pasivno prikupljanje otpada. To je instrument koji je iznimno koristan kako bi se e, poboljšala situacija u našim morima. I druga stvar je e, prilagoditi postojeću nomenklaturu i definicije koje se odnose na otpad. Otpad koji se aktivno prikuplja i otpad koji nastaje pasivno i trebamo ga prikupljati, a stvaraju ga ribarice, odnosno plovila koja se bave ribolovom e, u skladu sa konvencijom MARPOL. I na kraju financiranje na nacionalnoj i regionalnoj razini te proširena odgovornost proizvođača jer se radi o zakonu Unije a temelj tog zakona je da je proizvođač odgovoran za učinak na okoliš svog proizvoda tijekom cijelog životnog vijeka određenog proizvoda. Dakle, ja sam koordinator EPP-a i u ime Klaudije mogu reći da je njen prijedlog doista uravnotežen, jer u ovom trenutku nemamo režim koji bi poticao prikupljanje otpada. Sasvim je suprotna situacija sada. Dakle, treba nam e, uredba koja će biti pravednija i prema ribarima. To je naša glavna poruka, Ali isto tako želimo pravedno postupati i u lukama, pogotovo u perifernim dijelovima Europske unije. Sad ću završiti, da, iskoristit ću samo ovaj trenutak da svim kolegama kažem da sada kada idemo e, raditi amandmane, 25. završava rok za amandmane, pa moramo misliti i na ribare i na luke kada budemo govorili o onečišćenju u našim amandmanima. Dakle, nemojmo iskoristiti ovo vrijeme za amandmane da bismo radili neke druge stvari. Hvala vam. Uh, Hvala gospodine Mato. A sada tko se želi javiti za riječ? Gospodine Kapoto, izvolite. Hvala. Hvala predsjedateljice. Ja ću zahvaliti izvjestiteljici koja je obavila cijeli posao, a i čestitam na tome što će postati majka. No, ja ću sada govoriti o nekoliko konkretnih pitanja, a o tome ću govoriti kad bude bilo vrijeme za amandmane. Pet su stvari o kojima ću govoriti. Prva stvar je nešto što je već spomenuto u izvješću, a to je da aktivno i pasivno prikupljanje otpada treba izuzeti od direktne naplate kao što je predviđeno direktivom. Mislim da trebamo govoriti o e, slučajno prikupljenom otpadu. Zato iz članka 8 trebamo izuzeti otpad koji prikupljaju ribarice dok se bave ribolovom. Dakle, slučajno prikupljen otpad od strane ribolovnog broda, po mom mišljenju, ne treba biti predmetom oporezivanja ili sankcije jer se radi o slučajno prikupljenom otpadu u moru pa to nosi sa sobom izravne i neizravne troškove što ima učinak i na vremenski i na financijski rezultat mislim da trebamo onda uključiti u zbrinjavanje otpada i cijenu zbrinjavanja. Mislim da je pogrešno na ribare prebaciti trošak zbrinjavanja otpada koje je netko drugi kojeg ne možemo identificirati. E, radi se o javno korisnom poslu ako ribolovni brod prikupi otpad i dobrovoljno ga doveze na kopno jer nemamo ovakvih ekonomskih kompenzacija za tu aktivnost. E, jer direktiva počiva na načelu tko onečišćuje plaća. Što je s otpadom koji je ostavljen u moru kojeg donose morske struje? cijena zbrinjavanja tog otpada treba biti podijeljena na sve prema objektivnim kriterijima. Nadalje, članak 9. Sve luke koje se nalaze na plovnom putu jednog broda trebaju prihvatiti odluku broda da se istovari otpad u jednoj od luka. Ova obveza stavlja nepotrebni birokratski teret kako na ribolovne brodove, tako i na lučke vlasti i ne doprinosi ostvarenju cilja navedene direktive, pa bismo to trebali ponovno preispitati. Treća stvar, Međunarodna konvencija za sprječavanje onečišćenja, e, konvencija MARPOL, uređuje i zbrinjavanje otpada s fiksnih ili plutajućih platformi. I to bismo trebali uključiti također u ovu direktivu. Imamo u Europskoj uniji 30 offshore platformi na kojima radi otprilike 200 osoba po platformi. E, što se tih platformi tiče, one se uopće nigdje ne spominju u direktivi a one također doprinose onečišćenju mora i trebaju svoj vlastiti otpad redovito dovoziti u luku. Tako da ću ja u, u tom smislu dati amandman. Četvrta točka o kojoj želim govoriti je koncept takozvanog zelenog broda. To treba aktivirati odmah odmah trebamo odrediti minimalne zahtjeve za zeleni brod na razini Europske unije kako bismo davali određeni poticaj za te brodove. Mislim da nije nužno sada detaljno govoriti o konceptu zeleni brod jer je to već poznato. Koncept zelenog broda, za razliku od onog što predlaže komisija, po mom prijedlogu treba početi primjenjivati odmah. I na kraju, posljednja točka odnosi se na ogromnu količinu plastike e, koje su zapravo e, napušteni ribolovni alati e, ili odbačeni ribolovni alati. Nemamo nikakvih poticaja da se to prikuplja, a to se može reciklirati ako je ispravno prikupljen taj otpad. Dakle, onaj tko ne čišćuje plaća, ali to načelo treba isto tako proširiti i na proizvođače ribolovnih alata koje bismo trebali prikupljati redovito. I tu ću svakako predložiti naš amandman. Hvala. Hvala vam lijepo, gospođo Rodost. Sorry, Predsjedateljice, hvala lijepa. Zahvaljujem se Klaudi na izradi ovog mišljenja. Želim joj puno, puno sreće jer evo očekuje prinovu u svojoj obitelji. Kada govorimo o otpadu, kada govorimo o e, ribolovnim alatima koji su odbačeni, kada govorimo o tome kako ćemo to zbrinjavati, mislim da tu trebamo uključiti iz ljude iz odbora za promet. Posebno mi je drago što u članku 2 imamo jasne definicije a, članak osmi a, koji govori o sustavu naknade ili naplate vezano za aktivni ili pasivni otpad. Taj prijedlog smatram vrlo zanimljivim. htjela bih e, čuti od Klaudije, to, ona nije ovdje, možda to možemo riješiti pisanim putem, kako ćemo razlikovati vlastiti i ulovljeni, da tako kažem, otpad e, pri, pri naplati. Eto, još jednom puno sreće Klaudiji. Za sada mi je dovoljno dobiti pisani odgovor. Hvala vam lijepa. Sada ću ja govoriti u ime zelenih. Naravno i ja pozdravljam izvjestiteljicu. Nadam se da će trudnoću do kraja odlično iznijeti što se tiče 100 postotnih neizravnih naknada za otpad, to je po našem mišljenju ključan dio ovoga prijedloga. Dakle, taj sustav moramo zaštititi ako želimo smanjiti količinu otpada u e, morskom okolišu. Znamo da se desetljećima već takva naknada predlaže Dakle, iznimno je da svi e, sudionici, svi brodovi rade na smanjenju onečišćenja i važno je da se trošak e, podijeli na sve, pa samim time onda trošak vrlo vjerojatno neće biti viši. Naravno, prevencija je iznimno važna, treba promicati promociju na samim brodovima, kao što je gospodin Kaputo spomenuo, važno je zalagati se za koncept zelenog broda. Na taj način koristeći recipijente za vodu koji se mogu ponovno koristiti. Možemo smanjiti količinu plastike u moru. E, Brexit sasvim sigurno ne bismo trebali iskoristiti kao izgovor da oslabimo ove odredbe. I sada gospodin Flak za nekoliko kratkih napomena. Hvala vam lijepa ja se slažem sa svime što ste rekli, osim i ispričavam se e, na ovome što ću reći, ali meni se čini da pokušavamo očistiti oceane i obeshrabriti ostavljanje ribarskih mreža namjerno ili slučajno. Zato bi možda bilo dobro da se plaća ribarima da donesu otpad natrag e, u luke. Naime, razum nam kaže da ako želimo smanjiti otpad koji se stvara na brodu, to je u redu, ali trebamo e, potaknuti ribare da očiste ocean, da vrate otpad, da vrate svoje mreže, donesu sve to na kopno E, umjesto da imamo problem sa e, onim o čemu smo prethodno danas već razgovarali. Hvala vam lijepo, gospođa Bilbao. Hvala vam. Mislim da u ovom prijedlogu ne smijemo zaboraviti da se radi o ribolovu i činjenica je da ribari, pogotovo oni manji, često vide koliki je problem onečišćenja plastikom tijekom ribolova. Veća kontaminacija nije grijeh ribolovnog sektora. To je problem za ribolovni sektor. I mnogi ribari su e, na šteti ili pogođeni tim ogromnim količinama e, plastike. E, tako da mislim da bi se ta naknada trebala uključiti za sve brodove, a i na one koji kontroliraju otpad iz vlastitog plovila ali kada bacite mrežu ne možete kontrolirati što će biti u njoj nije e, pošteno da plaćate za otpad koji je tuđi otpad i nalazi se sada u vašoj mreži. Mislim da bismo trebali po sektorima ili po brodovima pogledati postoji li kapacitet za prikupljanje otpada ili ne. Jer što će se dogoditi? Dakle, otpad koji se nađe u mreži baca se ponovno natrag u more jer ljudi neće željeti plaćati za to. Tako da mislim da trebamo posebnu pozornost pridati tome i pogledati taj problem očima, očima ribara. A trebali bi ih na neki način potaknuti da prikupljeni otpad e, istovaruju u lukama možda bi jedan poticaj mogao na neki način riješiti taj problem, pa bi trebalo dalje razvijati tu ideju. Hvala. Gospođa Šer. Hvala vam lijepo. Naravno, čestitam izvjestiteljici. Nisam zapravo imala namjeru javiti se za riječ, ali budući da se sada ovdje e, raspravlja o otpadu, baš kao i na odboru Envi, želim prokomentirati ovo što je upravo sada rečeno. Kad vidite koliko se novca generira u sektoru upravljanja otpadom, riječ je o milijardama eura, doista o milijardama eura. E, postoje mnogi inovativni projekti, što se sve može napraviti s plastikom, možete je ponovno obraditi. To su doista fantastične stvari, tako da se ja slažem da i mi, e, dakle slažem se sa idejom da se plati ribarima da e, prikupe takav otpad na moru i donesu ga na kopno. Na taj način bi oni čistili more i oni bi od toga imali koristi. Dakle, u svakom slučaju mislim da je to koncept koji treba poduprijeti e, na taj način bi se potaklo same ribare. Hvala vam poštovani kolege. Riječ sada ima predstavnika, predstavnica komisije. Izvolite. Hvala vam lijepa. Komisija želi zahvaliti izvjestiteljici na nacrtu mišljenja. Također želimo osobito zahvaliti što se u ovom prijedlogu e, podupiru naše ambicije vezane uz zaštitu okoliša, a to je da se obeshrabri nezakonito odlaganje otpada na moru, osobito odlaganje smeća. Naravno, brodovi tome doprinose pa i u ribarskom sektoru. Što se tiče ovog nacrta mišljenja, tu se predlažu dodaci, to vrlo vrijedni dodaci našem prijedlogu, dodatne uvodne izjave, referenca, odnosno spominjanje zelenog broda, što komisija podupire, dodatne definicije, kao što je definicija ribarskog broda i slično. Također predlažu se i neke sheme koje su osobito važne u ovom sektoru i uključene su u najnovijem e, prijedlogu Europske komisije vezano uz plastiku za jednokratnu uporabu uključujući i ribarske e, mreže. Dakle, taj dio vezan uz ribarske alate sasvim sigurno je važan i u tom kontekstu, u kontekstu tog prijedloga te ćemo ga razmotriti. Kao što je komisija prethodno na ovom odboru već rekla, naša namjera uvijek je bila kada je riječ o otpadu e, sa ribarskih brodova, osobito otpadu koji je prikupljen na moru, na ribarskim brodovima, da brodovi imaju pravo e, iskrcati taj otpad. Dakle, sve one predmete navedene u aneksu 5, e, to je riječ o mrežama i drugim ribarskim alatima, ali i o drugom otpadu prikupljenom na moru i sasvim sigurno brod, ribarski brodovi za to ne bi trebali platiti. To nikada nije ni bila namjera komisije i uvijek smo naveli što bi brodovi trebali, uz, što bi oprostite luke trebale uzeti u obzir kad određuju naknade, dakle koje kriterije i sasvim sigurno vidim da je to i u ovom mišljenju izvjestiteljice uzeto u obzir i to možemo poduprijeti. Unatoč tome smatramo da je važno eh, da se to pravo na iskrcaj takvog otpada zadrži i eh, to pravo onda mogu ostvariti ribari. Kada je riječ o tome da je sljedeća luka iskrcaja izvan Europske unije, ono što je komisija ovdje željela postići jest da se otpad iskrcava izvan Europske unije u lukama koje nemaju odgovarajuće objekte za prihvat, odnosno odgovarajuće uređaje za prihvat. Dakle, želimo E, izbjeći situaciju gdje bi taj otpad na kraju ipak završio u moru. Naravno, Brexit sada stvara dodatne komplikacije, ali u Ujedinjenoj kraljevini e, uređaj za prihvat bi trebali biti e, prikladni. Ovdje je zapravo riječ o iskrcavanju otpada u nekim trećim zemljama koje nemaju odgovarajuće lučke uređaje za prihvat. Kada je riječ o izuzećima, nekoliko riječi o tome u mišljenju se spominje mogućnost da se ribarski brodovi izuzmu. Komisija je o tome već govorila. Naravno, ribarski e, brodovi moraju imati mogućnost zatražiti izuzeće prema članku 9. ako odgovaraju uvjetima navedenim u tom članku. Tu nema nikakvog problema. Dakle, u sažetku mogu samo reći da komisija općenito govoreći podupire amandmane. Tražimo da se podupre 100% neizravna e, naknada i radujemo se daljnjoj suradnji s ovim odborom i daljnjim raspravama o ovoj temi. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Kratak komentar e, u ime izvjestiteljice. Izvolite. Mikrofon za govornika, molimo vas. Hvala vam. E, slažem se s komisijom i slažem se sa pozitivnim mišljenjem kojima smo čuli. E, Hvala. E, rok za podnošenje amandmana je određen za 25. lipnja do 17 sati. Podsjećam da amandmani podneseni na ovaj prijedlog moraju imati veze sa ribarstvom, protivnom se neće smatrati dopuštenima. Dakle, za rokove sam rekla. Glasovanje u odboru će se održati 11. srpnja, a ne znamo kada u odboru TRAN vidjet ćemo. Ukoliko nema dodatnih komentara, zaključit ćemo rad pod ovom točkom dnevnog reda i idemo dalje. I time smo došli do posljednje točke prije e, stanke za ručak, a to je razmjena mišljenja o transparentnosti i održivosti procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu. Ovo zakonodavno mišljenje o ocjeni rizika u prehrambenom lancu dodijeljeno je klubu SID-u. Ricardo Serao Santos je imenovan izvjestiteljem. Kao prvo ćemo imati prezentaciju komisije, nakon toga razmjenu mišljenja. Dajem riječ predstavniku komisije. Čekamo ga još, dobro. Uh, uh, Gospodin Bogor je ovdje u ime komisije. On će održati kratko izlaganje, ako sam dobro shvatila. Izvolite. Hvala vam. E, dobro jutro. E, molim vas da se usredotočimo sada na izlaganje gospodina Bogoša. Molim vas da zauzmete mjesta. Hvala. Dakle, kao što ste me zatražili, ja ću vam e, sada izložiti u 10-15 minuta prijedlog komisije vezano uz uredbu o transparentnosti i održivosti procjene rizika e u prehrambenom lancu. Riječ je o izmjeni uredbe o općim propisima o hrani iz 2002. godine. E, dakle, da biste dobili ideju o kontekstu, rekao bih nekoliko riječi o tome zašto je komisija izišla s ovim prijedlogom. Prije svega imali smo dugu e, provjeru primjerenosti propisa o hrani i došli smo do općeg zaključka da je prehrambeni sustav u Europskoj uniji kvalitetan, da dobro funkcionira i da nema potrebe za općom revizijom. Međutim, postoje ipak neka područja i neka pitanja koja treba riješiti. E, dakle, temeljem tih e, zaključaka, kao što možete vidjeti na ovom slajdu, e, mi smo imali kao prvo dojam da postoji određeni nedostatak transparentnosti u analizi rizika, posebno kada je riječ o percepciji E, koncepta dozvola, zatim EFSA mora održati visoku razinu znanstvenog e, znanja i suradnje s državama članicama, posebno na jedan duži rok i komuniciranje o riziku nije uvijek na zadovoljavajućoj razini. Dakle, to su naši zaključci. Namjera je komisije bila da e, si uzme određeno vrijeme i razmisli o tome kako se ova pitanja mogu najbolje riješiti. Nakon toga se pojavila e, inicijativa, Europska inicijativa građana da se zabrani glifosat i na to je komisija reagirala i predložila da iziđe sa prijedlogom početkom ove godine. To smo donijeli u dakle travnju 2018. godine. Ova e, građanska inicijativa je išla u istom smjeru kao i zaključci naše kontrole primjerenosti propisa, dakle da postoje problemi sa transparentnosti, sa kvalitetom neovisnosti studija, znanstvenih studija na temelju kojih se EFSA formulira svoju ocjenu i e, u upravljanju e, u EFSI. Mi smo obavili vrlo detaljne konzultacije prilikom izrade ovoga zakonskog prijedloga. E, imali smo vrlo kratke vremenske rokove. Kao što sam rekao, imali smo taj politički cilj koji smo morali predočiti. Dakle, a cilj je bio da se to može predložiti tijekom ovog zakonodavnog saziva. Ovaj e, zakonski prijedlog počeva na četiri stupa dakle, a to se oslanja na rezultate provjere ispravnosti e, odnosno primjerenosti propisa, dakle transparentnost ocjene rizika, kvaliteta i pouzdanost studija, održivosti i upravljanje EFSE i poboljšanje komunikacije o riziku. Što se tiče prvoga stupa, sama je zamisa ovoga prijedloga bila da studije na temelju kojih se daju prijave moraju biti javno dostupne. Dakle, u trenutku podnošenja prijave e, nekog podnositelja. Sve studije moraju biti javno dostupne, dakle to su sirovi podaci, o tome se radi. Da kako postoje neki elementi koji se neće javno objavljivati jer moramo spostaviti ravnotežu između transparentnosti i zaštite poslovnih interesa, intelektualnog vlasništva i inovacija. Dakle, osnovna zamisao je da ti podaci budu javno dostupni, tako da se mogu, da ih da se mogu strojno čitati i da svi mogu analizirati te e, studije i u slučaju da dođu do drugačijih zaključaka od podnositelja zahtjeva, to mogu podnijeti EFSI, a što onda EFSA mora uzeti u obzir u čitavom postupku ocjene rizika. Radi se o tome da mi smatramo da ovaj prijedlog ne utječe na samo trajanje izrade ocjene od strane EFSE. Postoji razdoblje od 10 tjedana tijekom kojih EFSA mora donijeti odluku o povjerljivosti sadržaja podnesene dokumentacije da kako postaće mogućnost e, ulaganja žalbe ukoliko podnositelj zahtjeva bude smatrao da EFSA izlazi izvan okvira svojih ovlasti kako su definirani uredbom. Ovdje postoji pozitivan popis elemenata e, koji se mogu smatrati povjerljivima. Dakle, opći pristup je da su svi E, podaci javno dostupni, ali može se tražiti da neki budu zaštićeni načelom povjerljivosti, da kako uz određene dokaze i na temelju toga će EFSA donijeti odluku. I želim skrenuti vašu pozornost na još jednu stvar. E, dakle, tu ni na koji način ne utječe na zaštitu prava intelektualnog vlasništva, niti ekskluzivnost podataka drugi stup ovoga prijedloga odnosi se na kvalitetu i pouzdanost samih studija. Tu postoji nekoliko stvari. Kao prvo, registar e, e, naručenih studija na razini Europske unije, dakle podnositelj zahtjeva i laboratoriji kod kojih su naručene studije moraju o tome obavijestiti EFSU na način da EFSA nakon što se podnese prijava može izvršiti provjeru o tome jesu li podnesene sve studije koje su naručene e, dakle u dosjeu. Na zahtjev može postojati i e, dakle mogućnost da podnositelj zahtjeva dobije savjete od EFSE e kako sastaviti dokumentaciju. Dakle, to se ne može ticati e, znanstvenog dijela, zato EFSA ima svoje smjernice, nego više što se tiče administrativnih e, odredbi, dakle samog sad, administrativnog sadržaja. Mislimo da to može biti od koristi posebno malim i srednjim poduzećima, jer veliki igrači ipak imaju dovoljne kapacitete i znanje kako bi mogli samostalno E, sastaviti dokumentaciju. Dakle, u odnosu na ovu odredbu o tome da podaci moraju biti javno dostupni, postoji isto tako e, činjenica da se moraju održati konzultacije o planiranim studijama i podnesenim studijama. Što znači da svi oni koji su zainteresirani mogu slobodno iznijeti komentare o podnesenim studijama, o tome postoji li nešto što nedostaje u njima. Tako da EFSA to može uzeti u obzir tijekom procesa procjene rizika. E, četvrti element koji je ovdje važan jest da komisija ima mogućnost zatražiti studije za provjeru e, u iznimnim slučajevima. Dakle, moramo naglasiti da je riječ o iznimnim slučajevima. kao na primjer glifosat, to je bila jedna kontroverzna tema, dakle u takvom slučaju e, bi se mogle primijeniti ove odredbe uredbe i komisija može od EFSE u takvoj situaciji zatražiti da provede jednu neovisnu studiju da bi se e, stvari razjasnile. Zatim peti element e, je kontrola i revizija laboratorija u laboratorijima koji provode studije, dakle službe komisije bi e, bile zadužene za provjeru e, da li laboratoriji provode dobru laboratorijsku praksu i općenito ispunjavaju sve ostale e, standarde, te da je njihovo poslovanje u skladu sa očekivanom razinom. Zatim imamo održivost i upravljanje sustava procjene rizika. Moramo istaknuti da je da je sustav sigurnosti hrane u Europskoj uniji ne ovisi samo o EFSI, e, nego se temelji i na detaljnoj suradnji među nadležnim tijelima država članica, tako da je to i sastavni dio ovog zakonodavnog prijedloga. Kao prvo imamo usklađivanje zajedničkog pristupa o decentraliziranim agencijama, što znači da predlažemo državama članicama da budu zastupljene u upravnom odboru Eh, tih agencija. Trenutno EFSA jedina agencija koja ima svoje stručnjake eh, u upravljačkom odboru. Dakle, smatramo da i države članice tu trebaju biti zastupljene, zatim Europski parlament treba imati svog predstavnika, Europska komisija dva predstavnika i isto tako moraju biti četiri predstavnika civilnog društva koji predstavljaju potrošače, industriju, poljoprivrednike i eh, one koji zastupaju ekološke interese. Nadalje smo predložili da se države članice u većoj mjeri uključi u odabir e, dakle e, i definiranje ekspertize na razini EFSE, dakle da oni predlože svoje stručnjake u panelu Bitno je reći da se ne radi o izravnom imenovanju pojedine panele, nego o jednom, e, dakle, na jednu listu iz kojeg će e, izvršni ravnatelj EFSE e, konstituirati panele. Moraju se primjenjivati isti standardi i kriteriji izvrsnosti i neovisnosti i na razini država članica prilikom odabira tih kandidata, dakle isto kao i do sada. U slučaju da ne postoji odgovarajući stručnjaci, EFSA može također raspisati e, otvoreni poziv za iskaz interesa na koji se stručnjaci mogu prijaviti. Komisija je zatražila e, da dobije delegirane ovlasti u području komunikacije rizika. Mi smo, e, mi smatramo da trebamo putem delegiranog akta definirati jedan opći plan komuniciranja. Komuniciranje o riziku ne odnosi se samo na e, dakle priopćenja za novinare, radi se o konzultacijama sa svim dionicima, komisijom, civilnim društvom i tako dalje dakle o pitanjima koja su povezana uz upravljanje rizikom i procjenu rizika, tako da je riječ o jednom vrlo složenom zadatku. Što je još važno istaknuti, e, da imamo proračunska sredstva i predlaže se povećanje e, broja djelatnika. Komisija predlaže da se e, povećaju proračunska sredstva za 62 milijuna te da se zaposle 132 nova djelatnika da bi se osnažili znanstveni kapaciteti same EFSE i njezinih panela, odnosno ne panela gdje se e, imenovanja idu putem država članica, i da se omogući bolje suradnje sa nacionalnim znanstvenim organizacijama. Hvala vam na pozornosti i radujem se daljnjoj raspravi i vašim pitanjima. Hvala vam, ovo je bila vrlo dobra prezentacija. Sada dajem riječ izvjestitelju, gospodinu Sarau Santosu. Hvala, zahvaljujem predstavniku komisije. Hvala na ovim detaljnim informacijama. Slažemo se da je sigurnost hrane vrlo važna za evropske građane da bismo imali učinkovit sustav, moramo se pobrinuti da postoji transparentnost vezano uz provođenje procjene rizika u čitavom prehrambenom lancu. Ovo je također prilika da se prisjetimo Antonija Bordana, velikog e, čelnika koji nas je prije nekoliko dana napustio. koji je bio, koji je dakle istaknuo da kod velikog broja rizika postoji mnogo dezinformacija i da postoji problem nedostatka transparentnosti. No on je također pokazao u kojoj mjeri je važan koncept street fooda i e, etničkog kulinarstva. Tako da mislim da to ne trebamo odbaciti mjerenje rizika ne bi trebalo uništiti naše uživanje u hrani i sam okus hrane. Dakle, kada je riječ o street foodu i o drugim kulinarskim i općenito o kulinarskoj tradiciji, Vrlo je važno da birokracija ne dovede do toga da izgubimo svoje tradicije. Kroz ovaj dokument se provlači još nešto, dakle htio bih reći da EFSA mora imati pristup svim podacima koji se tiču prehrambenih namirnica, dakle podrijetla prehrambenih proizvoda, e, svih dodataka hrani i tako dalje. Pristup takvim informacijama podrazumijeva i pristup svim e, postojećim e, znanstvenim činjenicama jer je to jedini način na koji se može procijeniti rizik. Da bismo to mogli učiniti, trebamo omogućiti EFSI da ima jedan tehnički tim koji će biti na visokoj razini i koji će imati određenu specijalizaciju za analizu znanstvenih informacija, tako da njihove ocjene budu neovisne, poznane i e, kvalitetne. Kao što smo već čuli, Rasprava o glifosatu koja je održana i u ovome domu pokazala je da postoje određena razmimoilaženja u mišljenju među samim znanstvenicima. Znanstvenici su predočili svoja stajališta i zapravo smo dobili e, niz različitih stajališta. mišljenja EFSE moraju biti pouzdana i utemeljena na pouzdanim činjenicama. Ako postoji neka dvojba u društvu, e, moramo građanima pokazati da su studije koje se koriste uistinu neovisne i da je sustav procjene rizika neovisan. Poboljšanja koja ovdje e, predlažemo u području sigurnosti hrane su bitna i uvijek će biti bitna. Čini mi se da se i ovim dokumentom unapređuje taj cilj. Mi ćemo dati sve od sebe da doprinesemo tom radu. Mi smatramo da će to zaštititi našu kulinarsku tradiciju, naše bistroje i street food i smatramo da je važno da se minimizira rizik, ali da se istodobno nastavi s promicanjem sjajne europske kulinarske tradicije raznovrsnih okusa. Hvala, gospođa Šerpirik. Eh, Ma op de eerste plaats toch dank samo kratka stručna pitanja. Prije svega zahvaljujem komisiji i želim reći da naš klub uistinu podupire ove smjernice. Prije svega transparentnost, znanstvene studije i javni upisnik. To je odlično, ali moramo se pobrinuti da tajne informacije ostanu tajne i da za to postoje odgovarajuća jamstva. Sustav mora biti učinkovit, djelotvoran. Mnogi se bore da će javni upisnik zapravo stvoriti e, novu birokraciju i time neće sustav biti učinkovit e, i djelotvoran, nego upravo suprotno. Kao druga stvar, kvaliteta znanstvenih studija, trebamo e, bolje rezultate laboratorijskog rada i neovisne akademske studije i mišljenja. EFSA kako mora imati odgovarajuće informacije i mora imati odgovarajuće sustave za tajnost podataka kako bi tajni podaci ostali tajni a treba uključiti i neovisne stručnjake i institute. To je odlična ideja. Moramo se pobrinuti da imamo podrobna stručna mišljenja naših stručnjaka. Zatim što se tiče upravljanja EFSOM, e, to je još jedna važna tema. Svaka država članica mora imati i člana i zamjenika a također i predstavnici industrije moraju biti zastupljeni petogodišnje razdoblje za znanstvenika je nešto čime nisam zadovoljna. Mislim da EFSA uvijek mora biti u situaciji da da neovisnu procjenu, a mislim da to neće moći učiniti ako će se sastav stručnjaka stalno mijenjati. Važno je da imamo najbolje moguće stručnjake kako bismo imali najbolje moguća stručna mišljenja državama članicama mora biti dopušteno da imenuju svoje predstavnike. Kada je riječ o analizi rizika, upravljanju rizikom, mislim da rizike moramo objavljivati, ali na oprezan način. U Nizozemskoj smo vidjeli primjer za to prošle godine koliko kako se komunikacija o riziku može loše napraviti i izazvati zabrinutost vezano uz sigurnost hrane. Dakle, važno je da na nacionalnoj razini ne stvorimo zabrinutost u javnosti vezano uz određene namirnice. No, važno je da radimo dobre analize rizika, da se one rade brže, da e, paneli e, brže djeluju i to je ključno. Dakle, u zaključku e, mogu reći kako mislim da je došao trenutak da se bacimo na posao, osigurana su sredstva što je svakako dobro, ali ta sredstva ne treba koristiti ako nam nisu potrebna, važno je da budemo učinkoviti. Gospodja Bilbao, hvala lijepa. I hvala predstavniku komisije na zanimljivom izlaganju. Doista se radi o zanimljivom dokumentu. Želim istaknuti jednu stvar koju smo naravno već čuli, a to je da je bilo puno prijepora oko autorizacije glifosata. Imamo također sada i poseban odbor za pesticide. Ja sam članica tog odbora. Ono što me najviše brine dok smo imali tu raspravu jeste zapravo znanstveni vid tog problema. Tako da mi se čini zanimljiv prijedlog komisije jer je zakonito preispitivati i zakonito je dovoditi u dvojbu, u sumnju sve što ima veze s korištenjem pesticida. Ali bojim se da nije dobro dovoditi u pitanje, općenito govoreći, znanstvena istraživanja, studije i rad EFSE. Mislim da Evropska agencija radi dobar posao. E, tako da mislim da ovaj zakonski akt može doprinijeti poboljšanju situacije ili barem se tome nadam ostaju još neke stvari oko kojih bismo mogli razgovarati o tome hoće li studije biti javne ili ne, ali kao što je kolega prije mene ispravno rekao, sigurno je iznimno važno poštivati povjerljivost. Sve što može biti javno, naravno, treba biti javno i transparentno, ali svakako trebamo poštivati određene aspekte povjerljivosti. Nadalje, što se tiče teme kvalitete, svakako smatram, čvrsto smatram da EFSA obavlja dobar, dobar posao. I ako ćete sada imati više sredstava i više osoba koje će raditi za EFSU, tim bolje. Jer će EFSA biti onda Europska agencija koja će pružati vrlo kvalitetan posao. Nadam se da možete dobiti podršku. Nije dobar trenutak, radi se o višegodišnjem financijskom okviru, ali se nadam da ćete dobiti potporu. A što se tiče plan komunikacije, mislim da tu postoje neki nedostaci koje možemo ispraviti prije svega vezano za Cipronil, Nizozemska i Belgija. Čini mi se da u komunikaciji nismo dobro komunicirali rizike. Ako jedna država izda upozorenje što će se dogoditi s tom komunikacijom. To je bilo posebno vidljivo u Cipronil slučaju i kako se sve to kasnije razvijalo. E, mislim da je moguće u prijedlogu bolje razraditi komunikaciju, upozorenje i e, rizik. Mislim sve u svemu da se radi o dobrom prijedlogu koji je predstavila komisija i da bismo uklonili dvojbe oko kvalitete hrane i oko rada EFSE. Mislim da je EFSA agencija koja dobro funkcionira uz popravljanje nekih aspekata još će raditi i bolje. Hvala vam. Thank you. Eh. Hvala i vama. Što se tiče kalendara, nacrt mišljenja razmatrat ćemo Doista se ispričavam. Možda želite odgovoriti na neka pitanja prije nego što zaključimo ovu raspravu. Hvala vam lijepo, veoma kratko. Želim još jednom naglasiti da je ovo veoma ciljan prijedlog kad je riječ o općem načinu rada EFSE, e, on se neće promijeniti, tamo ćemo i dalje imati neovisne stručnjake u panelima koji će raditi ocjene. Međutim, ono o čemu se radi u ovom prijedlogu jest percepcija transparentnosti u javnosti. Dakle, mislimo da je važno da imamo podatke na raspolaganju ako ljudi žele te podatke pogledati i e, provjeriti na, bazu, na bazi čega e, EFSA donosi svoje zaključke. E, smatramo da je važno naći odgovarajuću ravnotežu između transparentnosti s jedne strane i povjerljivosti podataka i poslovnih tajni s druge strane. Što se tiče komunikacije, komuniciranja o rizicima e, nije samo komuniciranje u trenutku nekog incidenta, odnosno krize, Ideja koja je spomenuta i ovdje u ciljevima i osnovnim načelima jest da se komunicira i prije nego što dođe do neke krize da se obraćamo javnosti i svim sudionicima e, da objasnimo kako sustav funkcionira koja je uloga znanosti i e, da pokažemo gdje dolazi do otklona e, od znanstvenih mišljenja. Postoje različite ocjene, različite ocjene e, nacionalnih tijela zato što se one temelje na različitim podacima. Dakle, da pokažemo zašto dolazi do tih razlika dakle komuniciranje o rizicima kao što kažem nije samo za krizne situacije nego i e, način da se pripremimo na krizne situacije općenito govoreći postoji uredba koja propisuje kako bi e, se države članice trebale ponašati u vrijeme krize i na koji način o njoj komunicirati hvala vam lijepa evo s time smo došli do kraja ove rasprave nacrt mišljenja razmatra smatrat će se, odnosno predstaviti 29.8., 24. rujna ili 9. listopada ćemo glasovati na odboru, a na Enviju će glasovati u studenom. Zahvaljujem. E, oprostite, gospođa Agilera. Oprostite, što je s amandmanima? Postoji li rok e, za amandmane? That hasn't been decided yet. The draft opinion... O tome još nije odlučeno. Nacrt mišljenja e, bit će predstavljen 29. E, kolovoza, a nakon toga ćemo vas uputiti u sve vezano uz amandmane. Sada ćemo napraviti stanku za ručak, nastavljamo u 2.30.